Thank you, Commissioner Designate. Hvala vam, gospodine Hill. Podsjećam kolege da je gospodin Hill na, odgovorio pisanim putem na 23 pitanja. Najprije dajem riječ prvom govorniku ime Pučana, Palbo Guardia Zabal. Hvala gospodine Hill, kandidate za povjerenika. Imam dva pitanja. Prvo, što se tiče vašeg cilja da zajamčite malim i srednjim poduzećima pristup financiranju, mislim da je jedan od prioriteta kako bi se to ostvario upravo ta unija tržišta kapitala. Bilo bi mi drago da nam kažete nešto više o tome. Recite nam nešto više o ciljevima, rokovima i tako dalje. Moje drugo e, pitanje odnosi se na te tip sporazum, trgovinski sporazum sa Sjedinjenim američkim državama i o financijskim uslugama vezanim za te pregovore. to pregovori nisu u vašoj nadležnosti, međutim financijske usluge kao takve naravno jesu. Što ćete vi napraviti kako biste zajamčili da poglavlje o financijskim e, uslugama bude ispravno pregovarano? Hvala lijepa. Pokušat ću vam vrlo kratko odgovoriti jer vremena nema puno, a pitanja su kompleksna. O TTIP-u odgovor je da. Mislim da je suradnja između nas i SAD-a upravo e, u TTIP-u kako bismo dobro poslovali. Što se vaše prvog pitanja tiče vezano za mala i srednja poduzeća, mislim da je naš sveopći cilj da ulagači e, imaju osjećaj sigurnosti za svoje ulaganje. Želimo privući ulagače iz cijelog svijeta, želimo postaći slobodni protok kapitala. Kako bismo to ostvarili, moramo stvoriti jedinstveno tržište europskih financijskih instrumenata iz kojeg će se financirati kako mala i srednja poduzeća, tako i dugoročni projekti. Moramo se osloniti na jedinstveni pravilnik. To može biti e, na e, različite teme koristeći i sadašnji nadzorni e, neokvire. Postoje tri načina na koje nešto možemo sada odmah učiniti prije svega brzo usvojiti prijedlog ELTIV, dakle to su dugoročna ulaganja za mala i srednja poduzeća. Moramo pogledati o direktive za perspektive i vidjeti na koji način se ona može odraziti na mala i srednja poduzeća, a isto tako tržišta za mala i srednja poduzeća u okviru MIFITA a jesu nešto što omogućuje da već sada možemo napraviti neke konkretne korake. Moramo započeti, e, započet ću sa e, jasnom analizom problema i moramo već sada znati koje su neke od poteškoća. Moramo dakle analizirati probleme, ukloniti e, prepreke i izraditi dugoročni program. Hvala. Sada riječ ima Elisa Ferreira za socijaliste i demokrate. Hvala gospodine Hill, ponovno ste s nama. Pisanim putem ste rekli, citiram, komisija je jasno pokazala da jedinstveni sustav jamčenja štednih uloga je nešto što je bilo poželjno. To je dakle ono što piše u priopćenjima komisije. Međutim, vi ste rekli da još nisu ostvare, da nije politička situacija takva da bi se to moglo stvoriti. Hoćete vi nastaviti sa tim sustavom nakon srpnja 2019. godine? Ne bi trebalo da vijeće ministara e, čeka prijedloge, e, a komisija je ta koja treba davati prijedloge. Znači li to da vi niste spremni da komisija ispunjava svoju institucionalnu ulogu je hoćete li e, vi dakle moći napraviti prijedlog za jamčenje, zajedničko jamčenje štednih uloga prije 2019. godine. Hvala na ovom pitanju. Znam da je vama stalo do ove teme. Prije svega nekoliko mjeseci su e, je odlučeno da se neće u ovom času stvoriti takav zajednički sustav jamčenja štednih uloga. To su učinili dakle, su zakonodavci. Ja sam o tome pisao u mom odgovoru. Jedinstven sustav jamčenja štednih uloga je nešto što je e, jedan od bitnih stupova bankovne unije. Da smo počeli zaista od e, nule, to bi bio sigurno logičan put za početak. Međutim, situacija nije bila takva, već je postojao odgovarajući, postojao jedan okvir, prema tome moj prethodnik se odlučio da će najprije se usmjeriti na harmonizaciju. Mislim da je on postupio razumno s obzirom na situaciju i političke uvjete. Pitate me, mislim da trebam čekati do 2019. godine, godine koja stoji u propisima kako bi uz SSM i SRM imali e, dakle taj e, sustav zajamčenih e, uloga, uloga. Ja mislim da su pravila na nacionalnoj razini već ojačana i mislim da je to dobra odluka koju ovaj odbor načinio. Morat ću pratiti razvoj te direktive zajedno s e, Europskim bankarskim e, tijelom. Pokušat ću to napraviti prije srpnje 2019. godine, međutim sve u svjetlu situacije u tom trenutku, ali naravno <clears throat> unaprijed ću o tome e, razmatrati i raspravljati s pripadnicima ovog odbora. Hvala sada gospođa Kay Swinburne, ECR. Dobrodošli ponovno na ovaj sastanak. Gospodine Hill, naš klub zastupnika je smatrao da ste vi vrlo dobro odgovarali na pitanja prošli puta. Znam da je teško odgovoriti e, detaljno u dvije minute, pa ću vas zato moliti da možda nešto kažete o više o kategoriji E, rast, tržišta rasta za mala i srednja poduzeća. Možete li nama reći kako ćete to tržište napraviti pristupačno potrošačima i ulagačima? Hvala da ste mi dali mogućnost da nešto više kažem o tome. Drago mi je da vas ponovno vidim. Što se tiče onoga što možemo napraviti vezano za tržište rasta i mala i srednja poduzeća i tog cijelog koncepta. Svi smo se složili da se treba e, preduzeti čitav niz mjera da bi se podstakle rast malih i srednjih poduzeća. Meni osobno to je zaista veliki prioritet u svim aspektima ne znam od kuda dolazi novac, bilo iz banaka ili iz nekog drugog izvora, ali e, prema propisima moramo diversificirati te izvore financiranja. Znam da ste vrlo e, puno radili o drugoj verziji MIFITA i e, kada se radilo o trgovinskim sporazumima gdje je e, polovina se odnosila na mala i srednja poduzeća. Dakle, e, u delegiranim aktima će se morati odlučivati o pojedinostima na ovu temu. Na koji način će se to napraviti treba se još vidjeti. Biće mi jako drago da surađujem kako s vašim odborom, tako i s drugim stručnjacima iz E, tog područja. Ono što mislim je ako to dobro napravimo da će to imati velike korist za gospodarstvo. Mala i srednja poduzeća morala bi imati mogućnosti da dođu do kapitala i trebalo bi im se olakšati birokracija i da e, se na razuman način e, pristupi e, pojedinim revizijama njihovog rada. Hvala, riječ ima Silvi iz, odbora, iz kluba zastupnika ALDE. Hvala. Gospodine Hill, hvala što ste došli ponovno i što ste nam detaljno i ozbiljno odgovorili na ova pitanja, što cijenimo. Imamo sada detaljnije odgovore na naša pitanja. Htjela bih se osvrnuti na vaše odgovore na 11. i 12. pitanje. Počet ću iz početka jer e, vidim da me niste dobro čuli od početka. Ne, sve je u redu. E, evo što sam htjela reći. Dakle, Koliko će Europa težiti u svijetu koliko e, je nešto što, do čega je meni jako stalo. U e, vaša dva odgovora čini mi se da odgovarate na različiti način. U pitanju broj 12. Naravno potrebno je uskladiti naša pravilima s drugim zemljama u svijetu, naročito u okviru G20, a isto tako s Amerikancima, dakle i s Kinezima. I ja sam vidjela da ste vi spremni braniti interese Europske unije zato što objektivno nismo uvijek u istoj situaciji s drugim zemljama. Dakle, reći da e, nema, možemo uvijek imati ista pravila e, u svakoj situaciji jer nije svaka situacija ista. Dakle, hoćete li se vi zalagati da to s jedne strane da, da pravila postoje, ali isto tako treba braniti i e, europske interese i nadam se da sam, iako sam govorila francuski, bila jasna. Hvala, oprostite, najprije sam vas slušao na krivom kanalu. Ovo što ste rekli o specifičnostima je točno. Ne moramo uvijek e, imati osjećaj da se moramo zalagati za apsolutno, jed, apsolutno jednakost pravila. Jer mislim e, iz iskustva znam da E, moramo postupati pažljivo i e, nismo u prilici da baš svugdje primjenjujemo apsolutno ista pravila jer to samo može otežati napredak. Prema tome to se mora prikladno primjenjivati. Moramo paziti da je prudencijalni aspekt dobro primjenjen. U Europi je situacija drugačija, naš pravni i financijski sustav nisu isti kao i drugdje u svijetu. Ja mislim da moramo rigorozno proučiti strana pravila. Na taj način možemo imati povjerenja u treće zemlje i e, pouzdati se u njihov nadzor načina i njihova pravila. Dakle, kako bih vam mogao odgovoriti, najbolji način nadzora na, međunarodnom e, na e, međunarodnoj razini jest ekvivalentnost. To ne može biti jednosmjerno i te treće zemlje moraju imati mehanizam kojim će priznavati naša pravila. Na taj bih ja način e, pokušao raditi kada budem u međunarodnim forumima. Nam se da će složiti sa mnom da je to praktičan i dobar način da se poluče rezultati. Mariza Matiješ sada za GUE. Hvala, gospodine Hill. a responder à lista, com a lista sobre os clientes anteriores enquanto fazia lobby. Eu sei que o senhor... Mm, hvala vam puno e, na vašim e, odgovorima na pitanjima. Niste odgovorili na sve njih. Ono koje se govori o lobistima. Vi ste rekli da više nemate nikakve veze s lobistima i da su ta vrata zatvorena. Ali vi ste više puta ponovno bili na tim vratima pa se pitam niste li se e, već to pretvorilo u neku vrstu kroničnog ponašanja? Drugo, zanima me nešto o budućnosti. Može li ovaj parlament e, reći sljedeće? E, kako vi očekujete da ovaj parlament odluči imenovati povjerenika koji odbija odgovoriti na pitanja vezane za njegov prethodni rad s lobistima. Prije svega, što se tiče vašeg pitanja o transparentnosti i moje suradnje s parlamentom, kao i ostalim dionicima, nadam se da sam već u prethodnim raspravama naglasio koliko je to za mene važno. Postoji razni modaliteti, mogu se objaviti zapisnici sa sastanka. Zatim e, da određena tijela mogu osporiti neke slučajeve. To je također i obvezujući upisnik o kojemu je govorio i predsjednik Juncker. Postoje razne mogućnosti. Što se tiče pitanja koje je bilo upućeno osobno meni, mogu navesti nekoliko stvari. Što se tiče lobiranja, dok sam bio u gornjem domu Britanskog parlamenta, Potrudio sam se da pravila o lobiranju budu stroža. I ovo što sam naveo je, su samo činjenice. Neke od tih tvrtki su promijenile vlasnika još prije 25 godina. Ne znam koji su podaci dostupni. Ono što želim reći vezano uz to s kime sam surađivao tijekom svoje karijere a to je korektno pitanje. Dakle, u, kao odgovor na to pitanje mogu reći da sam prije četiri i po godine prestao surađivati sa svim tvrtkama. ni na koji način ne, i ne surađujem i nisam surađivao u posljednjih pet godina s tim tvrtkama, nisam lobirao pri institucijama Europske unije. Dakle, pitanje imam li želju ili namjeru ponašati se na način koji nije odgovarajući, odgovor je ne. Ja vrlo ozbiljno shvaćam svoje osobne zadaće i vrlo ozbiljno pristupam svojim pravnim obavezama. Hvala. Sven ima riječ kao koordinator kluba zastupnika Zelenih. Gospodine Hill, prije svega bih htio reći da sam vrlo pažljivo saslušao vašu bajku o 2019. godini. E, govorili ste vrlo uvjeljivim tonom kada ste nam prepričavali tu bajku i rekli ste da želite potaknuti kreativnost. Mislim da je to dobra priča za malu djecu. Međutim, htio bih reći da ja smatram da vi ne smatrate da je ovdje riječ o povjerenju. Pitanje je možete li vi s obzirom na sve što ste radili u karijeri i na način na koji, s obzirom na način kako ste kandidirani, dakle, može li se tu postaviti pitanje povjerenja? Što se tiče ovih tvrtki, činjenica da niste naveli niti jedan primjer, niti jedno ime tvrtke za koju ste lobirali, to stvara nepovjerenje. Kada biste to naveli, to bi nam bio znak da uistinu želite prekinuti s dosadašnjom praksom i da imate drugačiji pristup prema ovoj dužnosti. Žao mi je da imate takvo mišljenje o ovom pitanju koje se tiče povjerenja. Mi smo u više navrata razgovarali. Ja sam vam pokušao što jasnije pokazati koje su činjenice. Ja sam u odgovoru na upitnik spomenuo neke od poduzeća za koje Quiller radio, e, dakle to je bilo moje poduzeće, to je bilo u javnoj domeni. Ti podaci su vam e, dostupni i svatko ih zapravo može pronaći na internetu. Ti podaci su javno dostupni. Dakle, ja sam vam već objasnio o čemu se radi. Što se tiče onog dijela koje se odnosi na financijske usluge u našem poslovanju, u taj dio ja nisam bio osobno uključen. Onaj dio koji se odnosi na lobiranje bio je samo jedan manji dio tog e, posla kojim smo se bavili. Dakle, uglavnom je bilo riječ o odnosima s javnošću. I taj dojam koji se stvara da sam ja vrlo blisko surađivao sa financijskom industrijom, Eh, da sam ulazio i izlazio kroz ta vrata, to naprosto ne stoji. Ja sam prije pet godina izišao iz tog razdoblja života na koji sam ponosan jer sam eh, započeo jednu uspješnu tvrtku, zapošljavao sam ljude, međutim to je iza mene i nemam nikakvu namjeru ili želju vraćati se tome. Ja sam nakon toga preuzeo dužnost u javnom sektoru, bio sam ministar, bavio sam se obrazovanjem i evo sada se želim baviti europskim poslovima. Iskreno rečeno, to nema nikakve veze sa stvarnošću. Ne namjeravam raditi ništa što bi ugrozilo dostojanstvo ove javne funkcije ili Evropske unije i Europske komisije. Ne bih to nikada učinio ja se namjeravam ponašati u skladu sa svojim integritetom. Stefan Wolf u ime kluba zastupnika EFDD. Gospodine Hill, kao što je Sven spomenuo, vi ste u uvodnoj izjavi oslikali jednu vrlo ružičastu sliku evropske budućnosti. Sada ste očito postali Nostradamus, predvidjeli ste da će evropska gospodarstva dobro funkcionirati. Prošli tjedan ste rekli što bi kraljica rekla na vašu prisegu u Europskoj uniji. Rekli ste također da bi ovih 28 država članica trebalo uključivati Ujedinjenu kraljevinu. Dakle, predviđate da neće biti referenduma u Ujedinjenoj kraljevini, a ako bude održan da će ljudi glasovati da ostanu u Europskoj uniji. Međutim, da tako dobro predviđate, ne biste sada bili ovdje pred nama danas. Prema tome smatram da vaša kristalna kugla ne funkcionira dobro. Što predviđate? Hoće li ovaj odbor izglasati da e, vi dobijete e, mjesto povjerenika? U svo dužno poštovanje smatram da će odbor doći do racionalne odluke kada je riječ o mojoj sudbini. Ja sam rekao što sam rekao vezano uz 28 država članica 2019. godine. A to sam rekao zato što se tome nadam i toga sam uvjerenja. Kao prvo vjerujem da će se održati referendum o članstvu Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. Vjerujem da vi to želite, premda a, se na domaćoj političkoj sceni to ne prikazuje tako. Dakle, vjerujem da će se referendum održati i nastavno na rasprave o reformama. Smatram da će se pred britanske građane staviti jasno pitanje. Dakle, pitanje članstva u snažnoj Europskoj uniji u kojoj su provedene reforme i koja je bliska građanima. Ja vjerujem da će britanski građani u tom slučaju odlučiti da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Ja vjerujem da će situacija biti takva 2019. No kada dođe do referenduma, Britanci će vidjeti da je alternativa članstvu u Europskoj uniji, a o tome se razgovara, već smo netko je spomenuo bajke, Dakle, govori se o pristupu jedinstvenom tržištu pod uvjetima koji odgovaraju Velikoj Britaniji. Međutim, ja ne mislim da je to vjerojatan ishod. I što se tiče britanskih poduzeća, njihov opstanak ovisi o e, tome da ostanu u Europskoj uniji i na snažnom jedinstvenom tržištu. I ja vjerujem da će im se da će oni kada im se postavi to pitanje odlučiti da ostanu u Europskoj uniji. Bernard Monod, nezavisni zastupnik. Vaša fikcija o sretnoj Europskoj uniji 2019. ostaće samo san, jer podcjenjujete sistemske rizike i vanjske šokove. U sklopu monetarne unije Europska središnja banka predlaže otkup sekuritiziranih e, instrumenata. Vi ćete morati predložiti mjere kako bi se ponovno pokrenulo to tržište. Posljednji put kada smo imali takvo tržište, dakle tu mislim na CDS-ove, e, to je dovelo do bankarske krize 2008. godine i tada se morao koristiti javni novac kako bi se spasile banke. Sami ste rekli da se 13% BDP-a iz 2008. do 2011. godine iskoristilo za to, dakle za pomoć bankama. Koje ćete konkretne mjere predvidjeti protiv spekulacije privatnih aktera i koje sankcije predviđate unutar Europske komisije u slučaju da se prekrše te e, mjere nadzora. Žao mi je da smatrate da pozitivna vizija naše kolektivne budućnosti predstavlja bajku. Moramo zajedničkim snagama ići u tom pravcu i budemo li ulagali napore sve moguće. Što se tiče sekuritizacije, naš je zadatak definirati modalitete za razlikovanje visokokvalitetne sekuritizacije od rizične sekuritizacije. Slažem se da se nitko ne želi vratiti na rizično ponašanje kojem smo svjedočili ranije. Međutim, postoji sve veći konsenzus da je moguće ostvariti određene pogodnosti od sigurnih instrumenata za sekuritizaciju i ovaj parlament je sam u veljači apelirao da se razradi regulatorni okvir i definicija visokokvalitetne sekuritizacije. Prema tome smatram da je to nešto na čemu se može raditi, naravno sustav mora biti jednostavan i transparentan moraju se uzeti u obzir svi interesi. U delegiranim aktovima o paketu Solventnost 2 e, postoji drugačiji pristup prema visokokvalitetnoj sekuritizaciji i znam, smatram da bismo trebali koristiti te mjere. Trebamo biti optimisti, ne trebamo ići u rizično ponašanje, ali ne smijemo smatrati niti da nema načina da se investicije vrate u realni sektor gospodarstva. Hvala. Fulvio Martučelo iz Europske pučke stranke ima riječ. Hvala. Ja vam eh, neću zahvaliti jer ako ste došli ponovno, to je zato što nas prošli tjedna niste uvjerili. Ja sam vas prošli puta pitala što mislite o testovima otpornosti na banke koje je napravila Europska banke i koje su se eh, zasnivali na način da je predsjednik jasno rekao da su pretpostavio da neke banke neće proći test otpornosti i da će zbog toga propasti. Ja vas zapravo pitam je li potrebno tržište staviti u jedno stanje panike zbog takvih e, obavijesti. Vi kažete da ste uvjereni proevropljanin. Koliko će se situacija promijeniti sada kada ste vi imenovani na ovo mjesto? Prije svega ću odgovoriti na drugi dio vašeg pitanja. Tijekom godina sam spoznao da način na koji se ljude opisuju u medijima posebno u britanskom tisku, koji je a, krvan, nema baš veze sa stvarnošću. Ja sam ovdje zato što sam spreman preuzeti ovu dužnost i odigrati svoju ulogu. Što se tiče vašeg e, vrlo važnog pitanja o testu otpornosti, da, to ispitivanje je vrlo strogo. Ojačali smo metodologiju nakon prethodnog ciklusa jer se smatralo da pravila nisu bila dovoljno stroga. Što se tiče percepcije na tržištu, ona je pozitivna glede strogih kriterija tog ispitivanja. Bilo bi od mene neodgovorno spekulirati o ishodu tih testova koji trebaju završiti u drugoj polovici listopada. Prema tome neću sada ništa komentirati, a želim sugerirati i ostalim da se uzdrže od komentara. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Već sada, prije samih rezultata, znamo da su banke povećali visokokvalitetni kapitat više od pola bilijuna eura od 2007. od prošlog srpnja imaju više od 140 milijuna eura kapitala. Dakle, to je bilo prije samog ovog, samog ovog ciklusa. Naravno, ne možemo stati s naporima. Ja ću se potruditi, surađivati sa kolegicom Vestager, tako da sva, sve mjere nadzornih i regulatornih tijela osiguraju poštivanje propisa Europske unije o državnim potporama. Dakle, samo ispitivanje se koristi strogim kriterijima i ne bismo sada trebali ništa prejudicirati. riječima. ima Perez. Hvala. Da sam imala ikakve sumnje o vašoj nacionalnoj pripadnosti, to bi se raspršilo nakon vaših duhovitih odgovora. Što se tiče sekuritizacije, vi ste naveli da treba i dalje držati zatvorena vrata kompleksnim i netransparentnim instrumentima. Smatrate li da se može izdvojiti žito od kukolja i ponovno pokrenuti sekuritizacija, spriječavajući pritom uh, da dođe do rizika koji su doveli do prethodne krize iz koje još nismo izašli. To je dovelo do prenapregnutosti gospodarstva i do povećanja raznih e, mjehura. Dakle, na koji način se može odvojiti žito od kukolja, odnosno kvalitetna od nekvalitetne sekuritizacije? Kao prvo, ne mogu ustvrditi da imam neko zlatno pravilo kojim se mogu rukovoditi. E, riječ je o kompleksnoj problematici i morat ćemo donositi određene odluke zajednički kada budemo govorili o delegiranim aktima u sklopu paketa Solventnost 2, ali isto tako i kada je riječ o pravilima koje se odnose na likvidnost. E, dakle, morat ćemo donijeti određene odluke načela kojima se namjeravam rukovoditi, a priznajem to nije isto što je zlatno pravilo. Dakle, smatram da je ključno da postoji jednostavnost, transparentnost i usklađenost interesa kada govorimo o sekuritizaciji. Tako da svi znaju koja se imovina tu uvršta i na koji način se pakira. Transparentnost u smislu da investitori imaju pristup javno dostupnim informacijama i da mogu e, izvršiti odgovarajuću analizu. I usklađenost interesa znači da izdavatelji moraju i sami biti u dovoljnoj mjeri izloženi proizvodima e, koja drže na tržištu, tako da imaju poticaj da te proizvode učine sigurnijima. To su načela kojima se možemo rukovoditi u našem radu. Kao što sam rekao, mi ćemo to morati razmotriti s kolegama u komisiji, ali i s vama. E, dakle, mislim da postoji argument da je potrebno urediti ovo tržište na temelju načela koja sam spomenuo, a jedan od mojih osnovnih prioriteta, ako me potvrdite, bit će da krenem u pripremne radnje u svrhu ocjene utjecaja takve inicijative. Hvala. Sljedeći govornik Danuta Hubner za EPP. Hvala, predsjedavajući. Gospodine Hili, vi ste također bili zaduženi za industriju koja je jako dinamična i vrlo znamo da financijski sektor ima instrumenta na raspolaganju koji vam e, omogućavaju usvajanje novih e, regulativa i na taj način e, možemo također e, iskoristiti potencijale delegiranih akata o kojima ste govorili u vašem izlaganju umjesto da trošimo vrijeme na izmjenu i dopunu uredbi. No međutim govorimo o gubitku povjerenja između komisije i Europskog parlamenta i primijetili smo da komisija ponekad e, nerado, uzima, nerado radi na konsenzusu sa Europskim parlamentom kada radi na delegiranim aktima E, vezano uz delegirane akte SRM-a. To je samo jedan od primjera, nedavnih primjera. I moje pitanje bi bilo na koji način se vi mislite boriti protiv toga? Na koji način mislite zajamčiti e, uzimanje u obzir mišljenja Europskog parlamenta. Vi kao povjerenik e, morate nuditi adekvatna rješenja bez nepotrebnog kašnjenja. Najprije što se tiče Načalno vašeg pitanja moram reći da se u potpunosti slažem s vama. Sigurno je da e, imamo na raspolaganju vrlo dinamičnu industriju i moramo pratiti e, razvoj kao što ste i vi rekli. Delegirani akti jesu način da se problemi brzo riješe jer nam to omogućava pronalaženje e, brzih rješenja, isto tako je to i fleksibilni instrument na temelju kojeg možemo e, prilagoditi našu uredbu jer delegiranim aktom možemo uvinjeti izmjene prije nego kroz e, uredbe ili direktive. Dakle, to je e, ključni instrument i instrument kojim se koristi koji se naziva instrument razine 1 ovdje u parlamentu, razine 2 u komisiji, ali također kako bi se kako bi točno odgovorio na vaše pitanje, moram reći da parlament naravno mora biti uključen u ovaj rad i ja se zalažem e, da ću sa vama raditi, da ću uspostaviti suradnju kao što je to činio i gospodin Barnier. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bi nastavio takvu suradnju. To je e, obećanje koje vam dajem, a isto tako, općenito govoreći, mislim da u ovom području gdje se stvari tako brzo mijenjaju, moramo imati redovan dijalog, e, otvorene kanale komunikacije i raditi u tom e, prijateljskom duhu. Hvala. Predajem riječ e, Renato Soru, SMD. Faccio la domanda Pitanje će biti na talijanskom jeziku. Kad ste opisivali rezultate vašeg rada koji ćete objaviti za pet godina, govorili ste također o tržištu kapitala koji bi trebao odgovoriti o očekivanjima realnog sektora ekonomije i građana. E, takva jedna e, no tržište kapitala moralo bi se e, morati preuzimati i rizike sljedećih nekoliko tjedana Europski parlament morat će se baviti odredbama o sigurnosti financijskih transakcija i središte toga bit će transparentnost jer će se trebati vidjeti koliko je veliko to europsko tržište. 55 e, trilijuna eura više od e, i američkog tržišta i kineskog tržišta. Dakle, treba li možda ipak unijeti neka ograničenja kako bi se spriječilo da od prevelikog financijskog tržišta i preliskantnog financijskog tržišta e, se ne e, izrodi nova kriza. Mislim da je ključno pitanje koje ste vi postavili pitanje transparentnosti transakcija zaista pitanje s kojim se ja slažem jer moramo uzeti u obzir različite aspekte te transparentnosti kada govorimo o uredbama. Moramo uzeti u obzir potrošače koji moraju znati što kupuju bez obzira na to da li se radi o zajmu ili polici osiguranja. Moraju znati postoje li neki skriveni troškovi. Ako da, moraju im se oni objasniti. Dakle, ta transparentnost je nužna i za E, i ulagače moraju znati u što oni ulažu. E, to se nadovezuje na pitanje gospođe Perez, e, gospođe Beres koja je govorila o sekuritizaciji i ako želite razviti tržište za mala i srednja poduzeća, ako želite privući ulaganja, a mi to svi želimo, Investitori moraju imati nužne informacije o poslovanju na tom tržištu, što trenutačno nije slučaj, jer se tim informacijama veoma teško pristupa, budući da je tržište isfragmentirano. Dakle, e, ono o čemu vi govorite kada govorite o transparentnosti je zaista bitno i to treba biti jedan od e, smjernica u našem budućem radu, naročito vezano uz uredbu o nadzoru tržišta i e, ulaganju. Hvala. Sljedeći govornik, e, gospođa Otmar Karas za EPP. Gospodin Otmar Karas. Gospodine Hill, imam jedno pitanje vezano uz vaše uvodno izlaganje. Vi ste nam e, govorili o tome kako zamišljate budućnost Europske unije, ali koje su vaši prioritetni projekti i što ćete vi učiniti kako bi to što ste vi zamislili postalo stvarnost? I među ta tri prioritetna projekta koja će biti prva mjera koju ćete poduzeti i zbog čega? Koje su danas slabosti sustava koje ste vi uočili? Um, Uvijek je teško odabrati samo tri. U mom uvodnom izlaganju sam govorio o pet prioriteta. Ako govorimo o tri prioriteta, onda su to prioriteti vezani u stabilnost sustava i ono što se po tom pitanju treba učiniti odmah. A e, znači da moramo e, završiti rad e, na bankovnoj uniji i tu znamo koje su mjere koje moramo odmah e, poduzeti i na tome se zapravo već i radi. Drugi prioritet bi bio e, dovršavanje unije tržišta kapitala. E, kao jednu od prvih mjera, a o tome sam već govorio, bih mogao spomenuti MIF također vidjeti na koji način e, poticati privatna ulaganja. Komisija već radi na tome. To bi dakle bilo moje drugo prioritetno područje, a treće prioritetno područje se tiče zapravo horizontalnih mjera vezano uz e, poboljšanje rada malih i srednjih poduzeća. Mislim da tu možemo poduzeti niz mjera, neke od njih sam e, već E, spomenuo, ali ima ih još dosta. I možda zapravo u tom vašem pitanju se krije i e, činjenica da se moramo usredotočiti na mala i srednja poduzeća. Slažem se s tim. Dosta toga možemo učiniti, a e, najviše uspjeha možete imati ako se zaista usredotočite na određeno pitanje. I što se tiče trećeg e, prioritetnog područja, moje glavno pitanje bi bilo što možemo učiniti za mala i srednja poduzeća. Hvala. Sada za ECR. Hvala što ste mi dali riječ. Moje pitanje se tiče trećih zemalja i odnosa Europske unije sa Sjedinjim američkim državama. Vidite li neke druge izazove koji stoje pred nama kada gledate zemlje iz drugih regija? Uh, Možda zapravo vam se ponekad čini da samo govorimo o Europskoj uniji ili odnosima Europske unije između Sjedinjenih američkih država. I pravu ste što ste nas podsjetili na to. Tu postoji e, vitalni interes e, za Europsku uniju da sagleda odnose i sa e, nekim drugim zemljama, e, naročito financijske, financijske središta u Aziji, Hong Kong, Singapur. E, kada pogledamo e, globalne izazove s kojima se suočavamo, onda moramo uzeti u obzir i ta gospodarstva koja se razvijaju jako brzo i moramo imati dobre odnose s njima sa gospođom Gular smo govorili o odnosima sa trećim zemljama i govorili smo o odredbama, zaštitnim odredbama za e, stabilnost financijskog sustava u Europskoj uniji i naravno tu ne možemo imati e, ekstrateritorijalni pristup. Moramo biti sigurni da će ishod svih e, uredbi biti odgovarajući onim ciljevima koje želimo postići, a to je dobro funkcionirajuće svjetsko tržište e, koje ima, koje je povezano sa reformama na kojima sada radimo. Mi moramo izbjeći e, nedosljednu primjenu uredbi, ne smijemo proizvoljno primjenjivati odredbe i moramo također e, poboljšavati odnose sa svim tim tržištima koje vrlo brzo napreduju i vrlo brzo se razvijaju. I zbog toga želim surađivati sa e, skupinom G20 i želim raditi na ubrzavanju svih e, postupaka koji su trenutačno u tijeku. Naravno, o ovom odboru ću govoriti sve o razvoju tih odnosa i još jednom se želim zahvaliti na ovom veoma bitnom pitanju. Hvala. Kora van Juhenhojcen, Alde. Hvala vam na pisanim odgovorima na pitanja postavljena vezano uz e, razvoj tržišta kapitala. U vašim odgovorima ste rekli da neke prepreke integriranom tržištu kapitala su već poznate. Moramo ići i nešto dalje, jer vi ste rekli da su vaše prioritete E, baviti se tim preprekama kada problemi budu jasno utvrđeni i kada rješenja budu jasno identificirane. Tu govorite o razvoju standarda za sekuritizaciju, jamčenje zajedničkih i kriterija za prekograničnu trgovinu, e, olakšavanje e, pristupa tržištu za privatna ulaganja. To je sve obećavajuće, no međutim moje pitanje koje želim postaviti je koja je vaša definicija ranog djelovanja, odnosno kada možemo očekivati predloge e, za rješenja ovih konkretnih pitanja. Postoji izreka, e, ne znam da li postoji u drugim zemljama, da kada nešto treba da se učini, kažemo to će biti učinjeno e, na proljeće, ljeto, jesen i tako dalje. E, to se neće ovdje desiti u ovom slučaju iz niza razloga. Najprije zbog toga što je jako bitno da počnemo raditi što je prije moguće i e, jedna od prepreka s kojima se trebamo sada suočiti je da vidimo na koji način da postignemo taj ritam e, borbe protiv e, e, izazova koji su pred nama zajedno sa svih 28 država članica. I ja zaista se zalažem za postizanje brzog napretka. Prošlog tjedna kada sam bio ovdje pred vama znam da su mi mnogi zamjerili da ne reagiram brzo a e, ja mislim da je bitno napraviti točnu gospodarsku analizu problema prepreka i e, vidjeti na koji način se to može e, riješiti. I čim to budemo utvrdili, možemo početi s radom. To je ono što ja namjeravam učiniti ukoliko e, me potvrdite kao povjerenika. I ja bih se naravno vrlo rado vratio onda k vama sa točno utvrđenim detaljnim planom djelovanja. Ono što sam rekao u mojim e, odgovorima je da su neke stvari već sada u tijeku. Bilo da se radi malih ili srednjih poduzeća ili ltif ili e, privatnog ulaganja. Dakle, mjere se već poduzimaju. Mi te mjere sad moramo ubrzati i moramo pokušati postići napredak što je prije moguće. Tu moramo brzo djelovati, toga smo svi e, svjesni i znamo da vrijeme ističe. Peter Zimon za SND. Bisherigen Gospodine Hill, u svima vašim odgovorima do sada ste govorili o financiranju, dugoročnom financiranju malih i srednjih poduzeća za dugoročno gospodarstvo. E, postoji priopćenje o tom pitanju, priopćenje Europske komisije i tu niste govorili o stvaranju europskog e, štednog računa koji, će, koji bi bio temelj za zdravo financiranje. Oni koji se protivi tome smatraju da bi to e, ugrozilo tradicionalno kreditiranje od strane banaka Dakle, govori se o zajmovima koji se daju malim i srednjim poduzećima. Hoćete li vi preuzeti tu ideju vašeg prethodnika gospodina Barnija? Zatim, administrativni teret na financijskom tržištu. Vi inzistirate na smanjenju e, administrativnog financijskog e, tereta. Mi smo morali za vrijeme prošlog saziva Europskog parlamenta govoriti da postoji velika razlika između malih i većih banaka, da sam e, mehanizam e, saniranja nije isti. Da li vi ćete se voditi istim onim sustavom kao i vaš prethodnik ili nekim drugim? Uh, Najprije što se tiče banaka ili institucija različitih veličina, mislim da je bitno napraviti razliku među njima. Bez obzira na to govorimo li o sekuritizaciji, visokokvalitetnoj sekuritizaciji ili prevelikom zakonskom opterećenju na banke ili institucije ili da govorimo o mjerama koji se moraju poduzeti kako bi se zajamčila sigurnost bankovnog sustava, moram uzeti u obzir i različite uvjete poslovanja i različite veličine banaka i drugih institucija. Ali isto tako u smislu doprinosa e, banaka, dakle sudjelovanje u različit tim e, fondovima, moramo očekivati od svih banaka da sudjeluju u tome, bez obzira na njihovu veličinu. A znači da mislim da na pametan način moramo primijeniti taj kriterij diferencijacije Uzimajući u obzir zakonodavne rizike i ono što smo činili u prošlosti, moramo dakle na pametan način procijeniti rizik na različitim razinama. Što se tiče vašeg prvog pitanja, moj odgovor bi bio da opcije s kojima raspolažemo u ovom tržištu kapitala su takve da bih ja morao ih prvo sve razmotriti, razmisliti o njima i e, reći vam koje mislim da su najbolje. Otvoreno bih razgovarao o tome sa vama, rekao bi također i e, koje su potencijalne poteškoće sa primjenom tih opcija. Hvala. Molim kolege također da poštuju vrijeme. Jedna minuta za pitanje, jedna minuta za e, odgovor, jer moramo završiti vrijeme, na vrijeme ovaj sastanak. Gospodin Hajas. Mislim da neki od mojih kolega imaju poteškoća i vi ste pogledali u e, kristalnu kuglu i vidjeli da će 2019. godine Velika Britanija biti e, i dalje u Europskoj uniji. Moram reći da mi je jako drago da netko jasno i glasno to kaže, netko koji je značajan političar u e, Velikoj Britaniji. Prema tome, bilo nam je drago čuti to na ovom odboru. U svjetlu toga, molim vas, recite mi, e, jeste li uvidjeli da među nekim zemljama iz eurozone postoji zabrinutost zbog toga što netko tko dolazi iz Velike Britanije može biti e, zadužen za eurozonu. Kako ćete se, molim vas, baviti baš tim pitanjem i kako ćete raditi na boljoj i bržoj integraciji zemalja eurozone, a istovremeno e, da e, radite i na pitanjima zemalja koji nisu iz eurozone, a to je i vaša zemlja? Najprije pitanje o tome da treba raditi na premošćivanju razlika i stvaranju razumijevanja onih koji jesu i onih koji nisu u eurozoni. To je vrlo važan zadatak koji ću imati, naročito u kontekstu bankarske unije, a isto tako ja ću to raditi sa drugog stanovišta opravo suprotnog od onog na kojem je bio Michel Barnier kada je došao na e, sadašnju dužnost. On je bio iz zemlje koja jest u eurozoni i biti ili ne biti u eurozoni i baviti se svima je nešto što je on u posljednjih pet godina pokazao da je moguće. Sasvim je jasno i to smo vidjeli u prethodnih pet godina da je stupanj integracije prije krize bio nedovoljan i projekt eurozone nije bio dovršen. Zaista mislim da se jako brzo i dobro napredovalo u malo vremena. Doneseni su propisi, paket dvaju mjera, paket e, šest mjera, kao i bankovna unija, za koju ću ja biti zadužen. Naš zadatak da se ta pravila poštuju, da zažive i treba vidjeti treba li ih poboljšati ili nadopuniti. Možda će stabilizacija eurozone, daljna stabilizacija eurozone, zahtijevati veću integraciju. Tu bih ja odgovorio na vaše pitanje da bude li se pokazalo nužnim da se napravi veća integracija u području za koji sam ja nadležan, ja ću taj prijedlog načiniti. Umjesto da sam e, gledao u kristalnu kuglu za budućnost, e, mogu pogledati u kristalnu kuglu za prošlo. Da sam ovdje bio 2012. godine, bio bih za bankovnu uniju i podržao bi one mjere koje nakon toga Europska komisija pokrenula. Sada je Miguel Gies iz GUE. Imam tri pitanja prije svega. Sporazume o slobodnoj trgovini između Kanade i Europske unije te SAD-a i Europske unije. Što se tiče mehanizma za rješavanje e, problema, da li oni imaju nešto što može negativno utjecati na suverenost Europske unije. I isto tako, hoće li se banke spriječiti da daju više kredita. Naime, u Europskoj uniji među presudama sudova bilo je i pitanja o tome kako e, e, bilo je i presuda vezana upravo za davanje takvih kredita. I e, e, zanima me kako vi vidite ono što je načinio Likanen u odnosu na ono što je načinio Barnje. Možete li to komentirati? Oprostite, nisam točno razumio vaše drugo pitanje, međutim možda bismo kasnije o tome mogli govoriti ako predsjednik dopusti, e, mogu li zamoliti da kažete par riječi o ovom drugom pitanju. Molim vas, dakle, budući da se vi zalažete za potpuno e, razdvajanje e, sadašnjih prijedloga i davanje kredita ili pak ćete dopustiti bankama da ograniče svoje aktivnosti, ali da to učine same. Hvala. Dakle, imala sam prilike e, pogledati e, prijedloge koje su načinjeni na osnovu Likanonovog prijedloga. Dakle, s jedne strane ovo pitanje banaka koje su prevelike da bi propale. E, o tome moramo napraviti e, puno više situacija, e, puno više toga, naročito kad se radi o sanaciji banaka. Međutim, postoje neke velike banke gdje moramo učiniti i više nego što je sada napravljeno. I ja inače podržavam um, prijedlog gospodina Barnjeja. Neki vjerojatno misle da, misle da on nije napravio dovoljno u tom prijedlogu, dok drugi misle da je sasvim sigurno dao previše u tom prijedlogu. U svakom slučaju moramo se pozabaviti pitanjima prevelikih da propadnu kada se radi o bankama. Moramo paziti kakva je situacija kako u Europskoj uniji, tako i na međunarodnoj razini i tu treba mnogo toga učiniti. Prva, vaše prvo pitanje, trgovinski sporazum iz Kanadom i SAD-om. I sami ste rekli, moja kolegica Cecilija Malmström je ona koja je zadužena za ta pitanja. Ona je na svom saslušanju rekla da je za sada preuranjeno reći hoće li e, pitanje međunarodnih e, sporova biti e, uključeni u TTIP. Dakle, to se za sada još ne zna, ali u svakom slučaju trebamo postupiti ispravno u, tim sporazumima. Što se tiče drugog pitanja, nemam više vremena za to. Hvala. Sad e, to to iz Zelenih. Nakon prošlog saslušanja moram reći da još uvijek imam neke sumnje o tome što vi mislite o Europskoj uniji. Međutim, imam najviše rezerve po pitanju vaše neovisnosti. Neki misle da je dobro da vas je gospodin Juncker vas na pametan način E, imenovao za ovo mjesto jer da će se na taj način e, promijeniti situacija u Velikoj Britaniji i pridobiti vas za neka pitanja. Zbog toga, molim vas, recite mi, ne bi li e, ne bi li i ste li vi mogli nešto reći više o vašoj neovisnosti u reći kako ćete se nositi sa potencijalnim konfliktima interesa. E, umjesto da se iz vašeg mandatnog pisma neke stvari brišu, neke vaše nadležnosti kao sada. Isto tako, koliko ste se puta nedavno susreli sa Davidom Cameronom ili Georgeom Ospornom, od kako ste imenovani za povjerenika. Žao mi je, ja nisam dio Chipping eh, Norton eh, kluba i e, ja mirno živim u Sozboriju, nisam, ne družim se s nekim iz te elite. Moram reći da sam se susreo s njima nekoliko puta u posljednjih šest mjeseci. Ne vodim dnevnik, međutim e, mogu reći da sam e, kao netko koji je bio na čelu Doma Lordova i ja sam se ponekada više puta dnevno susretao sa e, predsjednikom Vladem Cameronom. Dakle, u posljednjih 18 mjeseci često sam se s njima susretao kao e, predsjednik Doma Lordova. Kada govorite o neovisnosti, mislim da je neovisnost izuzetno važna mogu vam jedino odgovoriti na isti način kao što sam odgovorio na to pitanje i ranije, između ostalog i prošlog sjedana na saslušanju. To je s jedne strane prema temeljnim ugovorima moja pravna obveza, to je moralna obveza koju ću imati nakon što prisegnem za povjerenika, a osim toga ja, to je i moje životno uvjerenje. Uvijek se pokušavam ponašati kako smatram ispravnim i, i pokušavam držati obećanja. Budem li potvrđen za mjesto povjerenika, na taj način ću u svakom času pristupati mom poslu. Zaista mislim da imam obezu da sva, kao svaki drugi povjerenik da se ponašam kako se povjerenik treba ponašati. Vi morate očekivati da moje ponašanje treba biti takvo i nadam se da ćete uvidjeti da vas neću iznevjeriti. Hvala, FDD. Lorde Hill. Ovoga tjedna objavljeno je da jedan od savjetnika britanskog premijera rekao da e, bilo tko tko je imenovan za dužnost e, na dužnost u Europskoj uniji e, ne može biti na, se kandidirati na lokalnim izborima u Velikoj Britaniji. Što možete komentirati o tome? A isto tako je još jedno pitanje koje možete komentirati postavlja vam se često pitanje, dakle kako netko tko nije iz zemlje koji je dio e, bankovne unije može e, skrbiti o njoj. Možete li vi odgovoriti na to pitanje na drugačiji način, no ono na koje ste stalno odgovarali do sada? Uprostite, nisam baš siguran na što smjerate vašim pitanjem. Što se vašeg prvog pitanja tiče, zašto E, ja radim ovaj posao, odnosno zašto mi ga se nudi. Zašto mi ga se nudi, morate pitati predsjednika vlade, zašto je imenovao mene. E, uvjeren sam da bi bio, njemu bilo vrlo drago da se susretne s vama, možda u Klaptonu. Oprostite, to je e, za one koji nisu Britanci informacija da je to jedna referenca na lokalne izbore u Velikoj Britaniji. Prost, ispričam se svima koji nisu Britanci ovdje. Što se tiče mog iskustva u e, vladi, ja sam bio ministar e, obrazovanja koji je bio zadužen za veliku reformu e, obrazovanja. Isto tako radio sam i u politici, na drugim mjestima, bio sam također i u poslovnom svijetu što mi daje čitav niz različitih iskustava i kompetencija dobrih za ovaj posao. Što se tiče argumenata e, koje smo do sada čuli. Ja sam dao argumente o tome zašto bi e, Velika Britanija mogla ostati u Europskoj uniji. Tu se vaše i moje mišljenje razmimo ilaze. A što se toče mog pristupa samom poslu, e, možda vi želite steći neke političke poende kada kažete da ja e, želim raditi za Europsku uniju E, u ovom e, ključnom trenutku za britansku, europsku i svjetsku povijest. Ja kažem da je meni to zanimljiv posao i to je sve što mogu sada reći. Evo, i za SND Nina Gil. Gospodine Hill, već se govorilo o dvije stvari. Najprije o bankama koje su prevelike da propadnu. Usprkos svih propisa o bankama koje su usvojene, većina i složenost nekih banaka u EU i dalje je problem. Prošle godine čuli smo da su najveće banke Velike Britanije dobile 38 milijardi subvencija e, u Velikoj Britaniji. to hoćete li vi imati bilo kakve implicitne subvencije, kada i za koji rok? A drugo pitanje je sekuritizacija. O tome su već govorile kolege. Ono što nam morate pojasniti je da nam kažete koliko se puta može ponovno upakirati e, neka aktiva, neke vrijednosnice i e, kako nam možete jamčiti da se neće stalno transformirati na taj način. Što se tiče banaka koje su prevelike da propadnu, slažem se s vama, to je jako bitno pitanje. Moramo napredovati na ovom planu i pomno ga pratiti. Gospodin Barnje je već napravio neke korake o bankovnoj uniji i to je zaista cjelokupni sustav učinilo sigurnijim i puno sigurnijim. Međutim, postoje neke izuzetno velike banke koje imaju aktivu veću od BDP-a nekih zemalja. E, mi smo razgovarali o tome da bi trebalo dovesti do nove reforme bankarskog sustava zahvaljujući, odnosno na osnovu Likanenovih prijedloga. Moramo paziti e, i, i na mogućnosti apsorpcije gubitka u okviru već danih prijedloga i svakako moramo omogućiti da te banke imaju kapital. Moramo također paziti i na druga područja i vidjeti postoje li i druge ustanove koje su jako velike i gdje bismo također morali primijeniti takve mjere. Već sam rekao o sekuritizaciji da postoji načini da ona bude sigurna. E, imate pravo, postoje e, tri načela e, koje sam ja govorio e, i jednostavnost, transparentnost i usklađivanje interesa. To bi dakle e, bio okvir u okviru kojeg se možemo baviti pitanjem sekuritizacije. Hvala, a sada riječ ima Burkhard Bals Hvala, ja ću govoriti njemački. Jako mi je drago da ste ponovno među nama, gospodine Hill i e, možda na taj način imamo mogućnost govoriti o nekim stvarima u više detalja. Najprije u pisanim odgovorima govorite o proporcionalnosti. Kažete da je to temeljno načelo e, koje e, treba biti u svim prijedlozima komisije. Možete li nam reći na koji način se delegirani akti odnose prema proporcionalnosti? Možete li nam također reći, hoćete li vi e, tražiti da ESMA, EBA i tako dalje e, budu podvrnute većoj proporcionalnosti? Drugo, što se tiče starosnih e, mirovina sa sadašnjim kamatama, teško je zajamčiti mirovine. Što ćete vi kao povjerenik učiniti kako bi se na konstruktivan način izmijenila ta situacija? Što se tiče mirovina, radi se o vrlo bitnoj temi i neki su prijedlozi već načinjeni na tom planu. Moramo se pozabaviti detaljima, ne smijemo učiniti bilo što čime bi se e, tržište mirovina e, e, ugrozilo. Među stvarima koje bih ja želio napraviti kako s jedne strane u okviru e, ujedinjenog tržišta kapitala, a s druge strane vezano za potrošački rizik, to je kako možemo ponuditi više proizvoda koji bi bili transnacionalne prirode, koji bi omogućili ljudima da se pripreme za starost. Moramo se dakle baviti tim pitanjem iz više e, aspekata. O vašem drugom pitanju moram reći da bih zaista želio da se založimo za taj princip i e, moramo omogućiti e, odnosno izbjeći da mali financijski dionici ne budu e, žrtve prevelike administracije moramo omogućiti malim i srednjim poduzećima da imaju pristupa tržištu kapitala. Time se moramo pozabaviti. Moramo pogledati direktivu s perspektiva da vidimo je li što se može napraviti o proporcionalnosti. Što se tiče mehanizma sanacije banaka, tu moramo tražiti da se uravnoteže i proporcionalno odrede doprinosi velikih i malih banaka. Proporcionalnost zaista mora biti jedan od velikih načela kojima se bavimo i koje mora biti sve prisutna. I htio bih da zajedno s vama vidimo gdje sve na kojim područjima to možemo primjenjivati. Hvala lijepa. Kej Swinburne ima riječ. Nina Gilvas vas je pitala o bankama koje su prevelike da propadnu. E, u prethodnom sazivu radili smo na propisu MR o tome da imamo e, centralni clearing i, i sad smo nekako stvorili i kategoriju prevelikih e, klirinskih e, kuća. Što možete reći o tome? Kao što sam već rekao u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja u odgovoru Nini Gill, cjelokupno pitanje prevelikih da propadnu je nešto što se može primijeniti i na druge, a ne samo na banke. A primjer koji nam vi date o klirinskim kućama upravo je takav primjer time se moramo pozabaviti. U okviru EMA mjere e, su poduzete kako bi se trgovalo na stabilniji način. Međutim, imate pravo kada kažete rizik se koncentrirao u toliko što se radi o manjem broju dionika. Mnoge se mjere mogu poduzeti, ali vjerojatno se kratko može odgovoriti na vaše pitanje. To je vjerojatno najbolji odgovor. Da se nadam da ću moći donijeti prijedlog već početkom sljedeće godine za sanaciju nebankarskih ustanova, uključujući i one koje se bave kliringom. Mislim da će biti zaista važno da se sačuva financijska stabilnost i zaštite naši porezki obveznici. Što se tiče zaštita e, interesa e, onih koji upravljaju aktivom, mislim da nam na to ne mogu odgovoriti. Prerano je zato. Moramo napraviti analize utjecaja. Međutim, što se tiče pripremnog rada, s njim se mora početi i onda ću da činiti prijedlog. Hvala, posljednji govornik, gospodin Jecek. Drago mi je što imam ovu povlasticu da mogu postaviti posljednje pitanje u ovom krugu, pa ću postaviti pitanje koje je manje stručno premda u pisanom odgovoru niste naveli da se volite baviti vrtlarstvom, a ako namjeravate prema ovom resoru postupati poput vrtlara, zanima me koja ćete područja oživjeti, gdje ćete posaditi cvijeće prvo i kako ćete se pobrinuti e, da čitav vrt procvjeta u sljedećih pet godina. Dakle, jednostavno rečeno, koje ćete poruke zapamtiti s ovog saslušanja i kako gledate na pitanja koje su postavili zastupnici iz ovoga odbora vezano uz vašu nadležnost i kako ćete e, postupiti prema tim pitanjima ukoliko preuzmete dužnost. S obzirom da nisam baš dobar vrtlar, e, mislim da bih ipak trebao istaknuti da sada nije vrijeme za sađenje sjemena, nego za obrezivanje drveća i biljaka. Dobro, neću sada pretjerivati u ovoj analogiji, međutim ako se bavimo propisima i vezano uz pitanje o proporcionalnosti, a u interesu privlačenja ulaganja te visokokvalitetne sekuritizacije, možda ipak možemo govoriti o nekakvom manjem obrezivanju. Međutim, što se tiče sađenja u budućnosti i tog općeg cvjetanja i procvata, smatram da bi bilo dobro da se sjeme stavi u zemlju na vrijeme, da ima dovoljno gnojiva kako bi to dobro raslo. Što se tiče e, dakle gospodarstva, uistinu mislim da je malo i srednje poduzetništvo pokretač rasta i znam e, s kojim se problemima ponekad suočavaju mala i srednja poduzeća kada država i e, regulatorna tijela i institucije postupaju prema njima kao da su jednake veličine kao i veća poduzeća i na taj način ih se preopterećuje birokratskim zahtjevima koji su za njih preveliki. Ponekad velika poduzeća to namjerno čine kako bi spriječili ulazak novih e, subjekata na tržište. Također još jedno područje koje je za mene bitno e, je bankarska unija i tu bih htio polučiti neke rezultate. Mislim da ono što je najvažnije i što sam naučio posljednjih pet godina jest e, neovisnost. U razgovorima sa brojnim članovima ovoga odbora u posljednjih šest ili sedam tjedana. Često se postavilo pitanje moje neovisnosti. Mogu samo još jedanput navesti koje su moje namjere. Ja se uistinu nadam da će razgovori koje sam e, o kojima sam na početku nešto rekao u uvodnoj izjavi. Dakle, nadam se da ćemo uistinu za pet godina moći vidjeti što je odrađeno i nadam se da ćete, ako me potvrdite, tada vidjeti da sam radio neovisno e, i u interesu ovoga odbora